Dakle, došli smo do kraja ovog kruga pitanja. Zahvaljujem se svima koji su postavljali pitanja. Što se tiče vremenskog ograničenja, vrlo smo bili dobri, samo je pet ljudi i to vrlo malo prekršilo, prekoračilo svoje vrijeme za govorenje. Zahvalan sam vam na tome. Zahvalan sam i kandidatu za povjerenika na obilju informacija koje nam je pružio. A sada ću vam dati riječ za završni govor, no prije toga ću samo nekoliko obavijesti vam dati koje nisu e, nužno u mandatu ovog odbora, no tu se radi o problemima kohezijske politike u ruralnim područjima. Oni također određuju razvoj ruralnih područja. Primjerite socijalna pitanja poput starenja stanovništva, zatim siromaštvo, to je još nešto što je van našeg mandata. Horizont 2020. spomenut, isto tako i pitanja kvalitete hrane i sigurnosti opskrbe hranom i to je djelomično isključeno iz našeg portfelja. I drago mi je da je mnogo rečeno o vanjskim uvjetima, dakle o vanjskim politikama i uticaju poljoprivrede na trgovinu. mislim da smo se uglavnom složili o svojim stajalištima, to je dobar znak za našu buduću suradnju, pa ću sada povjereniče dati vam riječ da završite s ovom raspravom. Kao što sam već rekao, imate na raspolaganju pet minuta za vašu intervenciju. Poštovani predsjedatelji, poštovani zastupnici, zahvaljujem vam se na vašoj e, uljudnosti i na svim vašim pitanjima. Ovo je bilo naporno jutro, tako da vam se zahvaljujem na suradnji. Zaključno, e, želio bih vam e, reći da vrlo ozbiljno doživljavam mogućnost da postanem povjerenik. E, ovo polje djelovanja je polje gdje se uvijek razlikujemo u tome kako proizvodimo, što proizvodimo. Naše poljoprivredne zajednice su vrlo različite od istoka do juga, od istoka do zapada, od sjevera do juga Europe, ali u tome zapravo leže i najveća snaga Europe. Dakle, to je jedno isprepleteno tkanje i različitost proizvoda koje doslovce donosimo na stol ljudi je upravo ono što nam daje snagu. I to je područje koje nudi neograničene mogućnosti za rast, razvoj, nova radna mjesta i zadovoljavanje tržišnih potreba kako unutar tako i van Europske unije. Naša snaga leži u našim standardima, e, i u trenutku kada brzo rastuće tržišta prije svega žele hranu u kojoj mogu imati povjerenja, Europa je u jedinstvenom položaju da ponudi upravo to i da pokaže kako je se može vjerovati. E, ti snažno provedeni standardi oživjeli su poljoprivredu kao profesiju. E, odlazak ljudi sa zemljišta u mnogim državama članica preokreće se i hrana, proizvodnja hrane postaje vrlo profesionalan i specijaliziran zadatak. I može se zaraditi i preživjeti od poljoprivrede diljem Europe, ali što je još važnije, povraćen je ponos u poljoprivredu. Ponos u tome da je netko sastavni dio industrije koja je utemeljena u prirodi, a kojoj ljudsko stanovništvo ovisi. I ti su faktori jednako važni. Ukoliko proizvodnja hrane u svakoj državi članici želi zadovoljiti potrebe stanovništva, čovječanstva, tada mora biti održiva. Dakle, dvije biljke koje rastu na mjestu gdje je nekoć rasla jedna je veliko postignuće, ali to se mora učiniti kroz poštivanje tla u kojem te biljke rastu. To moramo učiniti tako da se ne troši ona najdragocijenija sirovina voda i moramo proizvoditi energiju sa bezgraničnom pažnjom i kontrolom. U početku svog mandata posjetit ću svaku državu članicu. Danas sam možda mnogo govorio, no posjetama državama članicama eh, radije bih slušao kako bih se pobrinuo da poljoprivredna politika u Europskoj komisiji se temelji na mudrosti iz svake države članice. Poljoprivreda je jedno područje gdje više od drugih područja borba s našim izazovima ovisi, odnosno uvjetuje koliko će dobro biti naša budućnost. I koliko je moja kontroli. Ja se želim temeljiti na tradiciji, na prihvatiti inovacije i postići budućnost za poljoprivredu i za novu Europu koja će biti proizvodna i koja će biti dobrostojeća. Hvala. Bardzo dziękuję panie Zahvaljujem lijepo kandidatu za povjerenika i svima zahvaljujem na vrlo konstruktivnoj atmosferi. Na, dakle, vrlo pozitivnoj atmosferi. Bili smo vrlo promišljeni i pokušali smo pomoći poljoprivrednicima što mislim da je dobar znak za budućnost. I to je dobar znak za suradnju i rasprave s našim budućim povjerenikom. Vrlo smo zadovoljni s današnjim saslušanjem, tako da se zahvaljujem svima. Kandidatu za povjerenika također podsjećam vas u 12.30 sastat će se koordinatori in kamera u sobi ASP 5G3. I na tom sastanku provest ćemo procjenu koja se temelji na ovom saslušanju. Dakle, svim se zahvaljujem i vidimo se na sastanku koordinatora u ASP 5G3 u 12.30. Zahvaljujem se svima i zahvaljujem se kandidatu za povjerenika.